La Otvaramo zasjedanje. deputati. Gospodo zastupnici, jučer je Britanski parlament većinski odbio sporazum o kojem smo pregovarali u protekle dvije godine. Eto, primili smo na znanje rezultate glasanja Žao nam je, ali ga poštujemo zbog toga što to izražava stav većinu, većine e, političkih snaga u e, britanskom parlamentu. Ne možemo ne primijetiti da su razno razne političke stranke glasale protiv sporazuma, ali iz čitavog niza razloga. Neke je brinuo backstop, neki su željeli tješnju u suradnju sa Europskom unijom, na primjer e, poput ostanka u trajnoj carinskoj uniji. Sada je još možda prerano da bismo analizirali posljedice ovog, e, ovog rezultata, no ne možemo se dopustiti scenariju koji neće biti dogovora e, jer zastupnici u Westminsteru nisu niti za tu opciju. Britanski parlament zapravo e, pokazuje dvije negacije. Jedna je protiv e, ovog sporazuma, a druga je to da su protiv izlaska iz Europske unije bez sporazuma. Stoga se nadamo da će što prije početi raditi kako bi uspjeli oformiti većinu koja će podržati rješenje koje će biti zadovoljavajuće svima. I nadamo se da će e, na taj način britanska vlada nastaviti raditi. Mi mm, i dalje želimo biti ambiciozni kad je riječ o našim budućim odnosima sa Europskom unijom. Ako i britanska vlada bude jednako tako eh, ambiciozna i nadam se da će razmisliti o granicama koje si je bila eh, stavila. Eh, čućemo danas gospodina Barniera koji je vrlo mudro i inteligentno vodio pregovore sa Ujedinjenom kraljevinom. Ako ne budemo ambiciozni, bojim se da ćemo se morati suočiti s izlaskom bez dogovora koji će imati uh, itekako nepovoljne posljedice uh, za sve strane. Morat ćemo početi sa pripremama i uh, za scenariju u kojem bi Velika Britanija izašla bez dogovora. A stav je Europskog parlamenta E, pobrinuti se za europske građane koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini te britanske građane koji žive u Europskoj uniji. Građani su ti koji se suočavaju sa ogromnom e, nesigurnošću i oni će biti prve žrtve neuređenog izlaska u slučaju da se ne dođe do e, sporazuma. Stoga moramo pomno pratiti i problem Irske. Irsku ne smijemo ostaviti samu moramo osigurati da granica između Republike Irske i Sjeverne Irske ostane fleksibilna, ali da se u isto vrijeme zajamče e, zaštite interesi zdravlja građana, poljoprivrede i industrije. Moramo zadržati jedinstvo između e, zemalja članica i institucija koje smo uspjeli izgraditi tokom ovih dugačkih i teških pregovora. Jedinstvo nam je pokazalo da Evropska unija postoji u teškim trenucima i pokazalo je da se zemlje članice mogu dogovoriti oko zajedničke politike. A sada otvaram raspravu izjave, e, čućemo izjave vijeća i komisije o Brexitu. U ime vijeća riječ ima gospođa Melania Čot. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Proteklog studenog je Europsko vijeće podržalo sporazum o povlačenju Ujedinjene kraljevine iz Europske unije i Euratoma. Europsko vijeće je također potvrdilo političku izjavu u kojoj je definiran okvir za buduće odnose između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Te ponovno iskazalo želju za što tješnim partnerstvom sa Ujedinjenom kraljevinom u budućnosti. To ne bi bilo moguće bez jedinstva, zajedničke odgovornosti koje su pokazale zemlje članice Europske unije i europske institucije. Danas, nakon što smo čuli rezultate ovog eh, značajnog glasanja u Westminsteru, ne možemo reći da nam nije žao zbog ishoda. Zbog ovog rezultata neuređen izlazak postaje moguća, mogući scenariji. A to bi imalo vrlo negativne posljedice i za nas, ali i za Ujedinjenu kraljevinu. Sada ponovno moramo svi zajedno biti odgovorni i jedinstveni i sve zemlje članice i europske institucije kako bismo pronašli pravi odgovor. U Ujedinjenoj kraljevini su se čule brojne, vrlo raznolike tvrdnje uoči glasanja i to sa svih strana političkog spektra. I vrlo je teško eh, izvući jedno objašnjenje ovog ishoda. No ovo još uvijek nije kraj. Jasno smo poručili da e, ponovno pregovaranje o sporazumu nije jedna od opcija. Svakako moramo i mi djelovati jednom kad britanska vlada pojasni što taj rezultat znači za britanski proces ratifikacije i koji će prema njima biti sljedeći koraci. Dok se to ne dogodi, Europsko vijeće i Europski parlament moraju poduzeti potrebne korake i nastaviti sa procesom ratifikacije u Europskoj uniji. Zbog toga mi je drago da možemo spomenuti da je prošli tjedan vijeće usvojilo odluku o potpisivanju e, sporazuma i odobrilo odluku o zaključcima. Odgovornost za ratifikaciju Europske unije, za ratifikaciju ovog sporazuma ostaje mm, kod britanske vlade. No moramo također pomoći britanskoj vladi da završe svoj dio e, procesa ratifikacije. Konačan rezultat e, kad je riječ i o sadržaju i e, rokovima je itekako nesiguran. Stoga valja nastaviti sa pripremama za sve scenarije, uključujući i scenarij u kojem će Ujedinjena kraljevina izaći bez sporazuma. Ne želimo da se takvo nešto dogodi, ali moramo se e, dobro pripremiti u slučaju da do toga dođe. Priprema za Brexit te e, mora postati jedna od prioritetnih tema u Europskoj uniji i na nacionalnoj razini i to nadograđujući rad koji je do sada pripremljen. Nepovoljno je što se ovo događa u ovim posljednjim mjesecima saziva Europskog parlamenta, ali ja e, vjerujem da će Europski parlament ipak u svemu tome sudjelovati. Predsjedniče, vaša suradnja ključna za usvajanje potrebnih mjera za nepredviđene slučajeve. Hvala vam na e, pozornosti. La parola Hvala vam, sada riječ ima Franz Timmermans, e, potpredsjednik Europske komisije. Hvala vam. Jučer je dom zastupnika vrlo jasno glasao, sporazum je odbijen i sada moramo vidjeti što i kako dalje. Komisija žali što je e, sporazum odbijen i kao što je predstavnica vijeća rekla i mi smatramo da je ovo bio najbolji mogući sporazum. U situaciji u kojoj su dvije strane pregovarale, branile svoje interese, E, Michel Barnier je odradio odličan posao pregovarajući u ime 27 zemalja članica. Britanska vlada je pregovarala u ime ujedinjene kraljevine. I eto, rezultat tih pregovora su e, do, pripremili sporazum o povlačenju koji bi ipak trebao e, imati što manje štete. No, bez obzira na to, Brexit je štetan. Štetan je i za Europsku uniju i za Ujedinjenu kraljevinu i obveza nas političara jest da ograničimo, ograničimo štetu na apsolutno najmanji mogući minimum. I to moramo ispuniti. Tu obvezu moramo ispuniti. E, nije na nama da špekuliramo kako će izgledati Brexit Sada moramo čekati da vidimo što će se dogoditi u Domu zastupnika u Ujedinjenoj Kraljevini, da čujemo stav e, britanskog parlamenta i britanske vlade i tek od tamo nastaviti raditi. No, moramo biti spremni za bilo kakav ishod, uključujući i za neuređeni izlazak Velike Britanije iz Europske unije. To će imati dalekosežne posljedice i za Europsku uniju i za Ujedinjenu kraljevinu. No komisija će biti spremna reagirati na sve moguće ishode. I kao što je predstavnica vijeća rekla, nastavit ćemo sa procesom ratifikacije sporazuma o, povlačenju, budući da je to dogovoreno sa britanskom vladom, jer je prema našem mišljenju to još uvijek najbolji mogući sporazum kojim bi se osigurao uređeni izlazak iz velike iz Europske unije. I da citiram uh, gospodina Luesa, ne možemo promijeniti početak, ali možemo početi tu gdje jesmo i pritom promijeniti kraj. Hvala vam. Ora la parola al capo A sada riječ ima šef pregovaračkog uh, tima Europske unije, gospodin Michel Barnier. Izvolite. Thank you, Mr. President, for giving me the floor. Hvala vam što ste mi dali riječ, dame i gospodo zastupnici. Europski parlament i Europska komisija primaju na znanje rezultate glasanja od sinoć u Britanskom parlamentu. Kao što je gospodin Timmermans upravo rekao, u Britanskom parlamentu je jučer velika većina odbila sporazum koji je dogovoren u studenom e, i kojeg ste i vi e, zastupnici Europskog parlamenta podržali. U ovom trenutku prerano je analizirati posljedice ovakvog ishoda, no mi poštujemo i uvijek smo poštovali demokratsku parlamentarnu raspravu u Ujedinjenoj Kraljevini i neću sada špekulirati o mogućim scenarijima. Jučerašnje glasanje nam je pokazalo da e, politički uvjeti za ratifikaciju e, sporazuma još uvijek nisu spremni. Žao nam je zbog ovog ishoda, kao što je rekao i predsjednik Juncker, a pogotovo zbog toga što smo e, naporno e, radili sa vama i sa vašom radnom skupinom za Brexit u protekle dvije godine i zbog toga što smo sporazum temeljili na granicama koje je definirala britanska vlada. Duboko žalimo zbog takvog rezultata glasovanja zato što smo taj sporazum o povlačenju gradili zajedno sa britanskom vladom temeljem objektivnih e, temelja uzimajući u obzir zajedničke zahtjeve kako ne bi bilo granice u Irskoj kako bi se omogućilo e, poštovanje teritorijalnog integriteta Ujedinjene kraljevine te smo zajedno s britanskom vladom utvrdili okvir e, za dogovor oko buduće suradnje e, koju Europska unija također želi da bude što je ambicioznija moguća. Također smo e, nastojali ispoštovati zahtjeve Ujedinjene kraljevine ne prijeći granice koje nisu spremni prijeći. Dame i gospodo, zastupnici u Domu zastupnika koji su glasali protiv sporazuma s nama E, odnosno sporazuma koji smo zajedno ispregovarali, učinili su to zbog vrlo različitih razloga, e, vrlo raznolikih, a ponekad su ti razlozi upravo kontradiktorni. To glasovanje objektivno gledano zapravo nije odraz pozitivne većine koja bi omogućila definiranje alternativnog projekta sporazumu koji danas imamo pred nama. Kao što je rekao Franz Timmermans, e, sada je na britanskoj vladi da danas ili sutra evaluira rezultat glasovanja, a britanska vlada također mora utvrditi kako želi nastaviti sa urednim povlačenjem Ujedinjene kraljevine iz Europske unije 29. ožujka, kao što je jučer rekao i gospodin Tusk, predsjednik Europskog vijeća. Dame i gospodo, suprotno onome što se često govorilo u proteklih nekoliko tjedana ili dana, sporazum koji smo dogovorili sa E, Velikom Britanijom koji sadrži gotovo 600 stranica jest dobar sporazum. On je očito rezultat kompromisa, no to je najbolji mogući kompromis. I mi smo na njemu radili, ponavljam, objektivno. Taj kompromis donosi pravnu sigurnost. Pravnu sigurnost u svim onim domenama u kojima je Brexit doveo do stvaranja nesigurnosti. Donosi sigurnost građanima britanskim građanima, europskim građanima preostalih 27 država članica čija su prava zajamčena i to trajno. Ta su prava oduvijek bila naš prioritet, oduvijek su bila vaš prioritet ovdje u parlamentu, a zaštita tih prava ostat će i dalje naš prioritet neovisno o scenariju. E, sigurnost za nositelje javnih i privatnih projekata, sve korisnike europskog proračuna, neovisno o tome radilo se o britanskim korisnicama koji su zaista brojni ili korisnicima proračuna iz ostalih 27 država članica. To je ono što treba očuvati ovaj sporazum. Sigurnost i stabilnost za Irsku i Sjevernu Irsku gdje bi povratak e, fizičke granice bio izbjegnut, a istovremeno zadržao bi se integritet Ujedinjene kraljevine te očuvala načela e, jedinstvenog e, tržišta, a istovremeno ispoštovao e, ugovor od Velikog petka. Upravo zato backstop, odnosno sigurnosni mehanizam koji smo dogovorili, treba ostati vjerodostojan Eh, sigurnosni mehanizam. Backstop must be a backstop. Dakle, sigurnosni mehanizam mora biti sigurnosni mehanizam, mora biti vjerodostojan. To je također omogućilo sigurnost eh, našim upravama koje će uživati u prijelaznom razdoblju temeljem vrlo jasne pravne osnove a isto tako to bi im ostavilo dovoljno vremena da se pripreme i prilagode novo nastaloj situaciji. Taj kompromis također sasvim očito uz ovo prijelazno razdoblje daje dovoljno vremena da ispregovaramo naše buduće odnose. Temeljem političke izjave oko koje smo se također dogovorili, oko koje se Europska unija dogovorila s britanskom vladom, a ta politička izjava, podsjećam vas, ostavlja otvorenim E, različite opcije e, koje sve poštuju naša temeljna načela. Ratifikacija ovog sporazuma je nužna, podsjećam na to. To je preduvjet da bi se stvorilo međusobno povjerenje između nas a sve e, vezano uz predstojeći drugi krug pregovora u kojima bi se trebalo odlučiti o našim zajedničkim budućim odnosima. A to je ono što je itekako važno za našu budućnost, budućnost našeg kontinenta i budućnost Velike Britanije. E, vaš parlament, Europsko vijeće i mi smo uvijek jednoglasno govorili da ako Ujedinjena kraljevina e, odluči u budućnosti pomaknuti granice koje nije spremna prijeći i odluči biti ambicioznija i ići dalje, korak dalje od sporazuma o slobodnoj trgovini, Europska unija će biti spremna slijediti takav razvoj situacije i odgovoriti pozitivno. Kada već govorimo o budućim odnosima, E, dame i gospodo zastupnici, ne govorim samo o ekonomskim odnosima, trgovinskoj razmjeni, trgovini koje su toliko važne za rast i radna mjesta. Govorimo o svim sektorskim oblicima suradnje na, naravno e, na kojima rade vaši odbori. Govorim o sveučilišnoj suradnji, e, suradnji u znanosti i istraživanju, u ribarstvu, u zrakoplovstvu, u prometu, isto tako u čitavom nizu drugih stvari. Govorimo o policijskoj i pravosudnoj suradnji koja je potrebna nakon Brexita. Govorim naravno i o stabilnosti našega kontinenta, sigurnosti Ujedinjena kraljevina je zaista velika zemlja, članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, prijatelj i saveznik i ostat će to tijekom našeg partnerstva e, vezano uz sve ono što se tiče vanjskih odnosa, razvoja i obrambene suradnje. Dame i gospodo, Odradili smo zajednički posao tijekom 18 mjeseci. Taj zajednički trud jest u svakom trenutku potvrđivala i britanska vlada i Europsko vijeće i vi zastupnici u ovome parlamentu. Dok se ne pronađe izlaz iz e, trenutačne slijepe ulice u kojoj se našla e, Britanija, dok se taj izlaz jasno ne definira i ne dobije se parlamentarna većina u Velikoj Britaniji za određeno rješenje, nećemo moći napredovati i stoga čekamo da vidimo e, koji će put u budućnost definirati jasno britanska vlada. E, dame i gospodo zastupnici, ovo pitanje bit će našim prioritetom u tjednima koji su pred nama. Međutim, trenutačno se ne može isključiti niti jedan scenarij. A to se posebice tiče i scenarija koji smo oduvijek željeli izbjeći. To je takozvani no deal izlazak bez odgovora. Danas je 17. siječnja, samo 10 tjedana dijeli nas od kraja ožujka, a to je trenutak koji je britanska vlada izabrala za izlazak iz Europske unije, trenutak kada će postati treća zemlja. Dakle, u svo ovo vrijeme nikada se rizik od nepostojanja dogovora nije činio tako velikim kao što je sada a imamo deset tjedana da ga izbjegnemo. Naša je odgovornost da budemo lucidni. Stoga ćemo mi intenzivirati naša nastojanja kako bismo bili spremni i na takvu mogućnost. Europska komisija, sve njezine službe, glavno tajništvo, s državama članicama i vama radit će, eh, odnosno nastavit će raditi i na toj eh, mogućnosti. Naše se trudi, naše aktivnosti moraju se intenzivirati i ubrzati kako bismo mogli hitno donijeti mjere s kojima bismo se mogli suočiti E, s ovakvim scenarijem u slučaju da do njega dođe. Dame i gospodo zastupnici, ja vam zahvaljujem na povjerenju. Kao što je spomenuo Franz Timmermans, naše je uvjerenje da je kompromis koji smo uspjeli dogovoriti nakon 18 mjeseci e, s britanskom vladom i dalje najbolji mogući kompromis. On je plod konstruktivnog rada dvije strane tijekom cijelog ovog pregovaračkog procesa. On je također rezultat konstruktivnog stava koji će i dalje biti stav kojeg ćemo se držati mi, kojeg ću se držati ja, jedinstvo, dijalog i transparentnost. Sada je na britanskoj vladi da pojasni kako Ujedinjena kraljevina želi dalje raditi kako bi se organiziralo uredno povlačenje Ujedinjene kraljevine iz Europske unije koje je sama tražila i kako će nakon tog povlačenja e, graditi s nama ambiciozno i trajno partnerstvo. Hvala. Gospodine Barnier, ja sam već predvidio povjerenje Europskog parlamenta, međutim mislim da je to povjerenje jasno iskazano i po završetku vašeg izlaganja. Hvala vam lijepa. Želim također zahvaliti i e, našoj, e, našem timu koji je također naporno radio kako bi pomogao E, gospodinu Barnjeu da se pregovori uspješno privedu kraju e, jer je i naša e, skupina ovdje u parlamentu radila na tom pitanju. A sada ćemo čuti predstavnike klubova zastupnika. Prvi je gospodin Weber. Predsjednici vijeća, dragi kolege, četiri kratke primjedbe. U prvom redu, ponosan sam kao europejac E, misleći na komentare o Brexitu prije dvije godine, bilo je mnogo spekulacija na stolu e, da će to dovesti do domino efekta u Europskoj uniji. Imajući to na umu, 27 država članica je pokazalo da su ujedinjene. Parlament je to pokazao. Mi smo ujedinjeni, mi smo Europska unija to je dobro iskustvo s kojim se možemo ponositi i zahvaljujući e, Mišelu, e, angažmanu vas i e, Jean-Claude Junckera dobro smo vodili pregovore. 28 vlada je, su potvrdile sporazum i kao i tri institucije Europske unije. Britanski parlament je rekao ne jasnom većinom. Evo, imamo e, e, one koji žele e, tvrdi Brexit, ali molim vas, recite nam, recite nam što želite postići. Dajte nam orijentaciju pa će onda Evropska unija završiti pregovore. Drugo, trebamo razmišljati o našim ciljevima Imamo sada jednu tešku situaciju pred nama. E, počeli smo s jasnim načelima. E, ideja jedinstvenog tržišta i slobode kretanje e, tako da evropljani mogu slobodno odlučiti gdje će živjeti. To je veliko dostignuće Europske unije. Ja sam i branit ću E, rezultat e, toga. Imamo i druge elemente na ume. E, izbjegavanje tvrde granice između Sjeverne Irske i Republike Irske, prava tih građana. I tu ne vidim prostora za manevriranje. Ako Britanci imaju daljnje zahtjeve, i mi imamo to pravo E, pa ćemo onda otvoriti Pandorinu kutiju. E, sada je e, za mene jasno da nemamo prostora za manevriranje. Sada putujem po Europi kao kandidat na izborima. Ne vidim nikoga u Europskoj uniji koji bi rekao da je britanski pristup pametan pristup. Britanci a e, ljudi u Europi mi kažu da vide kaos u Britaniji. Stoga je naša glavna poruka u izbornoj kampanji. Nemojte slijediti nacionaliste, egoiste, oni su e, lažovi. E, bolje ostati u Europskoj uniji nego je razarati. A sada riječ ima gospodin Gualtieri u ime socijalista i demokrata. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. A, nakon dvije, dva mjeseca odgađanja, sada znamo stav Britanskog parlamenta. Golema većina je glasala protiv sporazuma o povlačenju Velike Britanije iz Europske unije. Ovo je povijesni porez, poraz za um, konzervativnu vladu i premijerku Terezu May. Sada znamo što britanski parlament ne želi. No 70 dana prije dana izlaska još uvijek ne znamo što oni zapravo žele. Parlament je e, prošli tjedan jasno rekao da e, će odbiti scenarij u kojem bi Ujedinjena kraljevina izašla bez sporazuma. Takav bi scenarij bio najgori za sve, ali posebno za Ujedinjenu kraljevinu. Nećemo uh, mijenjati sporazum o povlavačenju, niti dovoditi pod upitnika pitanje sigurnosnog mehanizma backstopa. Izbjegavanje stroge granice te uh, očuvanje integriteta jedinstvenog tržišta nisu teme oko kojih smo spremni pregovarati. Zaštita prava europskih građana je bio prioritet tokom cijelih pregovora i nećemo prihvatiti nikakvo rješenje kojima će njihova prava biti ugrožena. Očuvanje radnih, e, poreznih e, standarda, ispunjavanje financijskih odbora, ravnoteža između dužnosti i obveza, ništa od toga ne smije biti dovedeno pod pitanje. I nećemo dopustiti e, nikakvo rješavanje ovih problema na bilateralan način, zato što to neće koristiti nikome. Jedinstvo institucija i parlamenta te podrška našem glavnom pregovaraču je naša najveća snaga. I tako će i ostati. Ujedinjeni smo i Michel potpuno te podržavamo. A što sad? Potrebna nam je pozitivna većina u Velikoj Britaniji i potrebna, potreba nam je jasan smjer. Jučerašnje glasanje je vrlo jasno pokazalo da u ovom trenutku toga nema. Većina koja podržava ovu vladu će se možda ujediniti ne bili ostali na vlasti, ali vidi se da se ne mogu dogovoriti niti riješiti najvažnije pitanje s kojim se, s kojim se zemlja suočava. Pozitivna i e, vjerodostojna većina u Dakle, ili će se oformiti e, velika većina u parlamentu ili će se ponovno postavljati pitanje građanima. Mm, mi smo uvijek bili za druga rješenja ako će Velika Britanija odustati od svojih granica. Dakle, trajna carinska unija, jedinstveno tržište. To su opcije koje su nama uvijek bile na stolu, ali britanska vlada ih je e, odbijala. Ambicioznije partnerstvo je, bi bilo pozitivno za obje strane i mi smo spremni konstruktivno e, djelovati ali naravno poštujući naše smjernice i naše granice. I mi smo uvijek vrlo jasno rekli, poštujemo rezultate referenduma, ali smatramo da je Brexit povijesna pogreška koja će nanijeti samo štetu Britancima. E, članak 50 se može povući i ako britanski parlament nije u stanju definirati smjer u kojem želi ići, možda je ovo pravi trenutak da ljudi kažu što žele kroz nove izbore ili novi referendum. Our group, is clear. Naš klub ima jasan stav. Ako je potrebna eh, odgoda aktiviranja članka 50 kako bi se dalo vremena za jednu od ovih opcija, tu nećemo prigovarati. No, bilo kakvo odlaganje eh, mora biti odobreno zbog jasnih razloga, a ne zbog gubljenja više još vremena. Mm, lopta je sada kod Britanaca. Britanci moraju pokazati odgovorno vodstvo i jasnu viziju koji su potrebni Mm, da bi se izašlo iz ove teške situacije. Mi ćemo i dalje biti konstruktivan i pouzdan partner koji će braniti e, interese europskih građana. E U ime ECR-a riječ ima gospodin Kamal, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine Barnje gospodine Timmermans, gospođo ministrice. Kao prvo želim zahvaliti gospodinu Barnjeju, gospodinu Timmermansmu na umjerenim izlaganjima jutros. Mislim da je to zaista vrlo pošteno i nema se tu čovjek puno na što požaliti. Dozvolite da sada izlaknem nekoliko stvari kao netko tko je zaista u proteklih nekoliko godina promatrao raspravu o Brexitu s obje strane Lamaša. U e, nekoliko e, trenutaka uh, su se rješenja za određena pitanja koja nisu bila toliko komplicirana. Mi u EKR-u također smo nudili alternativna rješenja. Od kada sam postao zastupnikom, jedna stvar koja mi je zaista upala u oči između e, Ujedinjene kraljevine i Europske unije njihovog odnosa jeste zapravo razlika u e, percepciji. Dakle, s jedne strane u Europskoj uniji e, zaista vide Europsku uniju kao jedan politički savez savez nakon e, događaja koji su se odbili u drugom svjetskom ratu od 1950-ih na ovama, dok je u Ujedinjenoj kraljevini zapravo e, Europska unija e, često predstavljena kao jedan birokratski savez u kojem se donose odluke koje se nameću. Dakle, s jedne i s druge strane postoji možda određeno razumijevanje zbog čega se Europska unija tako predstavlja. Vi u Europskoj uniji ste zauzeli vrlo snažno stajalište tijekom pregovora, ne samo zato što je dobra stvar da pregovarači to učine, već i zato da se pobrinete da svaki dogovor bude destimulacija drugim e, zemljama koje pomišljaju na odlazak. Većina ljudi u ovom parlamentu zapravo je sretna što su e, postignuti ciljevi ovog pregovaračkog procesa, ali isto tako tijekom e, ovog puta, tijekom pregovora postignuti su određeni kompromis kompromisi. S jedne strane ljudi se boje da neće moći pristupiti jedinstvenom tržištu. Drugi se pak boje hoće li Evropska unija moći zaključivati sporazume o slobodnoj trgovini sa drugim zemljama ili Ujedinjena kraljevina. Neki čak smatraju da backstop nije potreban. Međutim, u Westminsteru stvari izgledaju puno drugačije. Ponovno postoji jaz u percepciji. U Westminsteru vide sporazum o povlačenju kao pravnu obvezu koja ih može zauvijek obvezati na carinsku uniju. E, oni se pozivaju na izjave europskih službenika koji su rekli da će carinska unija biti temelj za buduće odnose. Oni tekst sporazuma zapravo vide kao popis težnji bez ikakvog obvezujućeg elementa da se krene u određenom smjeru vezano uz buduće trgovinske odnose. E, što se tiče tog famoznog članka 50. E, ono što ih najviše zapravo brine jest da e, u slučaju da se zapravo ne dođe do odgode i da se ne ispregovara ponovno cijeli odnos, da bi mogli ostati zauvijek zaglavljeni u tom sigurnosnom mehanizmu labirintu backstopa. I bojim se da se ne uzima u obzir stajalište i onih koji su za Uniju i onih koji zapravo žele ispunjavanje obveza u skladu sa e, sporazumom od Velikog petka. Zašto nam backstop uopće treba ako je irski premijer rekao da neovisno o tome imali dogovor ali ne, neće biti fizičke e, granice. E, veliki broj onih u Westminsteru koji se obično smatra umjerenim i koji imaju umjerena stajališta zaista se boji ovoga i zbog toga se usprotivio. Laburisti s druge strane čine apsolutno sve što mogu kako bi iskoristili svaku priliku da potkopaju britansku vladu. Vidimo i da su zatražili glasovanje o povjerenju premijeri premijerki. Međutim, zaista eh, je nevjerojatno zamisliti da netko tvrdi da je javnost dovoljno pametna da sada glasa za njih, ali bili su previše glupi da bi znali za što glasuju kad su glasovali za Brexit. Dakle, danas kao posljedicu imamo jednu kritičnu fazu ovoga procesa. Europska unija je zapravo bila eh, vrlo strpljiva dok je potez bio na britanskoj vladi, ali bojim se da ćete morati pričekati još malo. Očekujem da će premijerka E, dobiti glasovanje o povjerenju, a nakon toga britanska vlada morat će osmisliti način koji zaista može dobiti potporu parlamenta. U ovom trenutku Europska unija ima dva izbora. Možete jednostavno čekati i pripremiti se za sporazum ili odnosno scenariju u kojem nema sporazuma ili možete razmisliti o tome na koji način ćete promijeniti određena stajališta kako bi se lakše postigao dogovor. Svakako ne možete očekivati da će Ujedinjena kraljevina ostati zaglavljena u Carinskoj uniji zauvijek. Hvala Kada je David Cameron 2015. godine tražio neke male ustupke, oni su možda mogli biti dovoljni da se zapravo spriječi organiziranje referenduma. Ja zaista mislim da ako bi se zaista pokazala dobra volja da se izađe u susret, da bi se britanskoj premijerki omogućilo da dobije potporu britanskog parlamenta. Nemojmo samo zaboraviti da će odluke koje donosimo sljedećih nekoliko dana ili tjedana zaista imati utjecaja i na naša gospodarstva i na naše građane i na njihova radna mjesta. Predsjednik Juncker je dao naznake mogućnosti za veću fleksibilnost u ponedjeljak. Pogledajmo na koji način se to može iskoristiti nakon što e, premijerka May dođe sa e, novom idejom kako se može nastaviti sa razgovorima nakon e, ovog rezultata glasovanja i nadam se da će to omogućiti e, kreiranje i građenje iskrenijeg odnosa između Europske unije i Ujedinjene kraljevine u budućnosti. Hvala. Gospodine Verhofstadt za Alde. Dragi kolege, budimo iskreni. Mi smo se naravno nadali drugačijem ishodu, ali već smo prije nekoliko tjedana znali da će ishod biti upravo ovakav. Činjenica da se na kladionicama uopće nije moglo glasovati o rezultatu, potencijalnom rezultatu glasovanja, bio je jasan pokazatelj odnosno da se nije moglo kladiti na ishod o e, glasovanja, bio je jasna naznaka kako će glasovanje vjerojatno završiti. U Westminsteru, u Whitehallu, E, čuli smo različita mišljenja i uvijek smo zapravo imali većinu protiv nečega, protiv e, članstva u Europskoj uniji, protiv e, bivanja u jedinstvenom tržištu protiv slobodnog kretanja osoba, protiv irskog sigurnosnog mehanizma i taj popis je vrlo dugačak. U gospodine Kamalu, ovoj raspravi jutros je zapravo kako izaći iz takve blokade i ja se nadam da ste vi to već naznačili u svojem izlaganju. Vi ste opisali situaciju u Britaniji. To je jasno, mi to možemo shvatiti, ali kako izaći iz ove blokade? Kako izbjeći scenarij u kojem dogovora nema? Moj odgovor na to pitanje, ja se nadam da se zapravo slažete sa mnom, jeste da zaista trebamo pozitivnu većinu u domu zastupniku koja je za nešto i u britanskoj politici. Trebamo većinu koja je za interese Britanije, a isto tako i za interese Unije. Mislim da se to može postići ako bi konačno političke stranke u Velikoj Britaniji, mislim na sve političke stranke, a ne samo na konzervativce, kada bi sve političke stranke u Velikoj Britaniji strani počele stavljati interes Britanije, interes vlastite zemlje ispred vlastitih uskih političkih interesa. To je ključ rješenj, za rješenje. Dozvolite da to formuliram drugačije. Jeremy Corbyn želi postati premijerom svoje zemlje i to je legitiman cilj. E, gospođa May želi ostati premijerkom Britanije, to je također legitiman cilj. Ali kada zastupnik recimo Škotske želi iskoristiti situaciju da Škotska bude neovisna, to je legitimno. Zadržavanje jedinstva zemlje je također legitiman cilj. Sve te legitimne ambicije koje ljudi imaju su zaista upravo to, legitimne, ali ono što je važnije jest da treba izaći iz rovova treba e, se na neki način izaći iz tog sustava koji proizvodi antagonizam sve ovo vrijeme. Brexit je e, zaista e, nešto što je konzervativna struja u Velikoj Britaniji uspjela dobiti i to na leđima Europske unije. Međutim, više se ne radi o tome. Radi se o egzistencijalističkom problemu Britanije, britanske budućnosti sigurnosti britanskih građana. Ne radi se tu više o nekakvoj svađi. Ja znam da nije na meni e, skromnom Belgijancu da držim prodike Britancima o tome što bi trebali učiniti. Ali, da, da, ali ja mislim da je sada došlo vrijeme da se našim britanskim prijateljima kaže da zbog same Britanije trebaju uspostaviti međustranačku suradnju u Velikoj Britaniji kao što mi u ovom parlamentu radimo od prvoga dana definirajte kako bi trebali izgledati budući odnosi između Europske unije i Velike Britanije i ponovno definirajte granice koje niste spremni prijeći. Te su granice sponi element od samoga početka, vrući krumpir u konzervativnoj stranci. Mi u Uniji možemo vam već vrlo iskreno reći da smo spremni za dublje buduće odnose, čak i dublje od onih koje predviđa E, Michel, koji je objasnio što stoji u političkoj e, izjavi o kojima je govorio Franz prije nekoliko minuta. I ako postoji većina u Domu zastupnika u Britaniji koja želi ići u tom smjeru, smjeru produbljivanja odnosa, mi smo se spremni u potpunosti aktivirati da bi do toga zaista došlo. No, moram dati dva malo upozorenja. Kao prvo, ono što nećemo dozvoliti, neovisno tome imali ili nema dogovora, da kontroverze britanske politike budu uvezene u europsku politiku. Razumijemo da vam možda treba više vremena, ali mislim da je loša stvar eh, produživati eh, aktivaciju članka 50. za razdoblje nakon europskih izbora. Drugo, eh, upozorenje koje želim dati tiče se interesa naših građana, građana Europske unije, ali isto tako i građana Ujedinjene kraljevine. Gospodine predsjedniče, neovisno o tome ima li dogovora ili nema, učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo očuvali njihova prava. Prava koja su predviđena sporazumom o povlačenju. Ako je nužno, zajedno sa našim našim odborom Libe ćemo se izravno angažirati da sa odborom home office i u dijalogu s njima osiguramo ta prava. Jer ta prava nikada, kažem nikada, ne mogu biti žrtvom političkih svađa i neslaganja oko Brexita koje vidimo danas. Hvala. Za zelene, gospodin Filip Hvala, gospodine predsjedniče. Dragi kolege, ono čemu smo jučer svjedočili jeste nevjerojatna e, koalicija zastupnika u britanskom parlamentu koji se često nalaze na suprotnim stranama, a ovoga puta su jednako glasovali protiv nečega. To nešto je sporazum o povlačenju koji kao prvo uzima u obzir pravne e, granice e, sporazuma od Velikog petka. Nemojmo zaboraviti da je to mirovni sporazum. Drugo, granice koje sama britanska vlada nije spremna prijeći, koje je sama definirala. I da, također čuva integritet i načela Europske unije. To je jedini mogući sporazum. Mi u Europskom parlamentu u potpunosti podržavamo taj ispregovarani sporazum kako ga je Michel predstavio. Druga stvar koju želim reći jest da me ohrabruje to što amandman koji bi zapravo stvorio mogućnost da Ujedinjena kraljevina jednostrano e, izađe iz sporazuma od Velikog petka jest masovno odbijen. Zaista je veliki poticaj vidjeti da sa obje strane postoji ta snažna odlučnost da se očuva sporazum od Velikog petka. I nemojte podcjenjivati potencijal negativne eh, reakcije na bilo kakvu jednostranu akciju koja bi mogla biti iskra koja će zapaliti eh, nasilje ponovno u Irskoj. Također e, možemo se pripremiti i za scenarij bez dogovora, ali nemojte zanemariti činjenicu da će do scenarija bez dogovora doći automatski ako se ne uspostavi većina koja je spremna podržati alternativu. Alternativu koja među ostalim traži da Velika Britanija ponovno razmotri svoje težnje vezano uz buduće odnose između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine. Ako dom zastupnika nije voljan ili ili nije sposoban e, pronaći takvu pozitivnu većinu, onda ja kao demokrat vjerujem da će jedina alternativa biti postaviti pitanje britanskom narodu i tražiti da odaberu žele li Brexit u skladu sa dogovorom odnosno sporazumom e, postignutom između Europske unije i Velike Britanije. Drage kolege, ja razumijem da je britanska tradicija pristojnost i fair play a imam prilike vidjeti da britanski zastupnici ovdje itekako prekidaju druge. Ja bih e, očekivao da zastupnici iz Velike Britanije brane vrijednosti vlastite zemlje i mislim da biste to trebali zato što cijenim vaš doprinos, zato što mislim da možete dati mnogo toga Europskoj uniji. No da se vratim na ono što sam govorio. Dakle, jedina alternativa je postaviti pitanje britanskim građanima da odluče žele li prihvatiti e, ispregovarani sporazum ili ne. Još jedna stvar, E, želim e, obje strane zamoliti da imaju na umu 3 milijuna e, građana Europske unije u Velikoj Britaniji i 2 milijuna građana Velike Britanije u Europskoj uniji koji su zapravo taoci ove nesigurne situacije. To bi nas trebalo podsjetiti da demokracija u politici jeste i mora uvijek biti nešto što se prvenstveno odnosi na dobrobit građana. Hvala. A sada u ime Ujedinjene ljevice riječ ima gospođa Anderson. Podržavamo backstop budući da je to najmanje štetan e, put. No ne smije se oslabiti niti ublažiti. Britanska vlada pokazuje nepoštivanje britanskih, e, pardon, irskih građana i potpuno nepoštovanje e, sporazuma iz Velikog petka. E, neki su se zapravo uvijek i protivili tom sporazumu. Neki vide u Brexitu šanse da se napokon to, taj sporazum ukine iz britanskog parlamenta nećemo nikada vidjeti pozitivno rješenje za Irsku. Nikada se to nije dogodilo i nikada neće. U suprotnosti sa cirkusom u Westminsteru, Europska unija je spremna podržati sporazum iz Velikog petka u svim dijelovima. Jedan ključan aspekt tog sporazuma e, je i predstavlja i mogući izlazak iz ove E, krize. I taj je sporazum demokratski i legitiman. Tu stoji da nakon što britanski državni tajnik, to jest britanska premijerka vidi da postoji promjena u navikama da će e, organizirati referendum o irskom jedinstvu. E pa došlo je do promjena i Tereza May to zna, to je jasno i rekla, i kao i Karen Bradley. Dakle, valja voditi računa o izjavama Europskog vijeća iz travnja 2017. u kojem stoji da u slučaju demokratskog glasanja o irskom jedinstvu da će Sjeverna Irska ostati dijelom Europske unije. U međuvremenu, Irska treba plan za izvanrednu situaciju da zadrži sporazum iz Velikog petka u svim njegovim dijelovima Priprema i podrška za održavanje referenduma o irskom jedinstvu mora biti dio toga. Stoga prestanimo dramatizirati. Imamo pravo na to da odlučimo o vlastitoj budućnosti bez vanjskih uplitanja. E, to je odredba koja stoji u sporazumu iz Velikog petka. Dopustite nam da kažemo e, u kojoj uniji mi želimo biti a e, riječi Jamesa Connollya su, imaju sve veće značenje svakoga dana. Rekao je da britanska vlada nema nikakva prava u Irskoj, nikad je nije imala nikakva prava u Irskoj i nikada ne smije imati nikakva prava u Irskoj. Hvala vam. Hvala, a sada u ime FDD-a riječ ima gospodin Faraž. Izvolite. Gospodine Barnier, gospodine Timmermans, e, vaša, e, vaše to su riječi koje je gospođa May koristila u, vašem, e, u svojem pismu upućeno vama. I zapravo je te riječi koristila za vrijeme svih pregovora. Ja sam još u prosincu vidio kamo to ide. Gospodin Barnier, koji je neizabran eurokrat u Briselu, je definirao rok. Znam da je premijerka letila u četiri ujutro kako bi se sastala s vama i potpisala odredbu o irskom zaštitnom e, mehanizmu. Dakle, pokazali ste potpuno e, zapravo gospođa May je pokazala da nije u stanju e, voditi, ali isto tako ponašala se kao liderica zemlje koja je poražena u ratu. Zapravo je potpisala predaju koja i taj dokument naravno nije prihvaćen u Westminsteru sinoć. E, došla je kako bi dobila nekakve ustupke od vas, no i vi ste sami rekli da ustupaka nema. No ona je i dalje naša premijerka i to je stvarno nevjerojatno e, da ima ikakav smisao e, i ikakvo dostojanstvo dala bi ostavku danas e, do ručka. Neki odgovore da smo izgubili e, dva, dvije godine života. Ne slažem se s vama, zato što evo, sada smo mi upravo tamo gdje ste vi htjeli. I to unatoč tome što je 500 e, zastupnika u Britanskom parlamentu glasalo za članak 50 u dvije godine se pregovaralo o sporazumu o povlačenju ili smo jednostavno trebali izaći to je podržano sporazumom o povlačenju u kojem stoji da ćemo 29. ožujka bezuvjetno napustiti Europsku uniju. Gospodine predsjedniče, vi govorite da nema podrške za uh, uređenje bez, za izlazak bez um, sporazuma, ali govorili ste i da nema podrške za Brexit, a evo možda će vas iznenaditi koliko se brzo mijenja javno mišljenje. Ako se budemo držali zakona, postaćemo neovisna zemlja i ja ću vam onda reći po kojoj cijeni dobivamo slobodu. No isto tako prvi ću biti koji će priznati da sumnjam da će se to dogoditi. Zato što, budući da smo radili s vama, gospodin Blair i brojni drugi lideri britanskog eh, eh, establishmenta ne poštuju želju britanskih građana. I, a postoji tu duga tradicija, vidjeli smo to i sa Danskom i sa Irskom. Vi prisilite ljude da jednostavno glasaju ponovno. Ako završimo s produljenjem eh, članka 50, možda ćemo se još prepirati eh, oko sljedećih izbora, a ako izdaja bude potpuna i budemo prisiljeni glasati na drugom eh, referendumu, čeka vas iznenađenje. Britanci su vrlo mirni, opušteni, no vjerujte mi, ako ih e, budete gurali do njihovih granica izdrživosti, pretvorit će se u lava. Na drugom referendumu ćemo e, ostvariti još značajniju pobjedu. Per A sada u ime NF-a e U ime ENF-a riječ ima gospodin Batten. E, hvala vam gospodine predsjedniče. Evo, već dvije i pol godine gledamo ovu elaboriranu političku šaradu koja se temelji na potpuno pogrešnim pretpostavkama, a to je da iz Europske unije ne možete izaći bez sporazuma. Pa sporazum zapravo nije nikada trebao ni postojati a ovako ministri i premijeri neprestano putuju vamo tamo kako bi postigli sporazum kojeg niko ne želi. Oni koji ostaju žele sporazum zato što ne žele izaći. Oni koji žele izaći isto ga ne žele zato što smatraju da kroz sporazum zapravo neće izaći iz Europske unije. A sve je to strašno izmorilo britanske građane koji su jednostavno prihvatili e, to i boje se da će ponovno morati izaći na referendum. I evo, po prvi puta se slažem s nečime što je rekao gospodin Verhofstadt. Kako prekinuti ovaj, ovu blokadu u britanskom parlamentu? Trebamo većinu. Da, imate potpuno pravo. I za tri dana gospođa May mora osmisliti plan B. Evo, dobra vijest je da postoji plan B koji je trebao zapravo biti plan A od samog početka, a to je da se ukine eh, akt iz 1972. da se napusti Evropa Europska unija e, prema našim zakonima i onda vam objasniti na koji način e, riješiti štetu koja je nastala u ovih 45 godina članstva i to prema našim prioritetima i prema našim e, rokovima. moramo imati premijera koji zapravo želi napustiti Europsku uniju. Britanski parlament ima priliku da sada to ispravi. Ako izda rezultate referenduma, eh, uništit će ono malo eh, volje i vjere koje je preostalo u naš demokratski sustav. No, stvari mogu promijeniti ako to žele. Mogu poduzeti eh, pokrenuti određene inicijative, mogu vas prestati pitati na koji način da izaćemo i mogu vam reći da britanski građani se nikada neće predati. E, riječ ima e, gospođa Dodds iz Nezavisnih. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala i e, predstavnicima komisije i vijeća na njihovim govorima. Sinoć su zastupnici u britanskom parlamentu odlučno odbili nacrt sporazuma o povlačenju iz Europske unije. Na taj način su zaštitili integritet naše unije konstitucionalne odredbe za Sjevernu Irsku, e, jedinstveno tržište te pravo Ujedinjene kraljevine na neovisnu e, budućnost e, uz bok Europske unije. Mislim da neki nisu baš shvatili pravni položaj Ujedinjene kraljevine, niti nema smisla govoriti o odgađanju članka 50, niti organizaciji novog referenduma. Dopustite mi da vam pojasnim. Dakle, Ujedinjena kraljevina će napustiti Europsku eh, uniju 29. ožujka ove godine. To je jedan jasan element eh, zakona u cijelom ovom cirkusu. Isto tako, jako puno vas se koncentriralo na prijedlogu o sigurnosnom mehanizmu. Eh, prijeti se nasiljem ako Europa ne ostvari ono što želi. No još jednom vam ponavljam, mi iz DUP-a ne želimo strogu granicu Ako budemo i dalje insistirali na backstopu, bojim se da će opcija neuređenog izlaska iz Europske unije ostati na stalu. I zbog toga je i ishod glasanja jučer nije mogao biti drugačiji. Isto tako e, govori se o tome da ne smijemo imati strogu granicu unutar nikakvog e, scenarija. Mislim da moramo svoju energiju e, okrenuti pozitivnim pregovorima o trgovinskim aspektima kojim, kojom će se smanjiti sve moguće prepreke i nesigurnosti oko granice a bez da se spominje backstop. To je zapravo o, odgovor svo ovo vrijeme i to je jedini način da se ponovno krene u pregovore. Prosimo oratore enorevole Ermal Brock. A sada riječ ima gospodin Brock. Gospodine predsjedniče, predsjednice vijeća, dragi Michel Barnier, kolege i kolegice. U ovoj raspravi postaje jasno da je jedinstvo Europske unije sigurno 27 e, zemalja su e, e, ujedinjene, a Britanija to nije. To je jedini problem. Mi ustrajemo u našem jedinstvu, u jedinstvenom tržištu na našim interesima. Druga točka Jučer e, smo imali e, skup suprotnosti. E, imamo hard brexitere, imamo one koji žele ostati. Dakle, ništa nije jasno. Tereza Meje je, je sada u ovom položaju. Ne može predložiti nešto konstruktivno. Mislim, govori sada sa oporbom, to je dvije godine prekasno da se iz britanskog parlamenta dođe konstruktivan prijedlog. To je potrebno, a o tome onda prijedlogu možemo razgovarati. E, Korbin je rekao da želi carinsku uniju. On se treba pobrinuti da to dobije većinu. Treba naći rješenje i to u britanskom parlamentu taj prijedlog mora biti konstruktivan, mi ćemo ga predložiti. Ne možemo više politizirati u e, Britaniji. To je omogućilo da e, međustranačka borba prevlada. E, a sada se moramo mi čekati da se to stavi pod kontrolu. A sada riječ ima gospodin Widenholzer. Dragi kolege, ovo je povijesni trenutak. Povijest uvijek dolazi kao iznenađenje. Kad smo počeli naš mandat 2014. nitko nije ovu raspravu mogao zamisliti. Čak ni 2016. kad je došlo do bre, e, najave o Brexitu. 900 e, dana E, je trebalo da britanski parlament dođe do smislene odluke. Međutim, sada je rezultat jasan. E, e, budući razvoj se ne može predvidjeti. Samo jedna stvar je sigurna, nemamo više vremena. Još nam ostaje 70 dana, a ova velika zemlja spava na rubu ponora. Trebamo ih probuditi mogli bismo govoriti o dobrom upravljanju, o odgovornosti, budućnosti e, zemlje. E, jasno je da britanski konzervativizam je nije uspio. To sada nije čas da inzistiramo na tome tko imamo pravo E, tko ima pravo, niti da se osvećujemo. Sada trebamo odgovorno postupati u interesu e, svih, a ne manjine. E, hard Brexit bi bio gubitak za Britance. Mi 27 zemalja članica koje smo ujedinjene u pregovorima E, moramo prekinuti ovu blokadu i dati pragmatične, pragmatična rješenja kako bismo umanjili štetu. Možete računati na socijaliste i demokrate. U proteklih 40 godina Velika Britanija je dala veliki doprinos našem velikom projektu. Nedostaje će nam stručnost naših britanskih kolega, ali život se nastavlja. Moramo ići dalje, trebamo sigurnost, trebamo znati što Ujedinjena kraljevina želi. E, moramo e, e, misliti na narod. Britanski narod mora preuzeti kontrolu. Nitko ne može zanijekati da se znalo što će se dogoditi. Ne može se miješati u domaću politiku ali e, bila e, odluka da ostanete bi e, bila dobrodošla. Imali smo otvoreno pismo britanskom narodu ovog tjedna da pojasnimo da želimo da ostanete i pozdravit ćemo vas otvorenih ruku. Gospodine Weidenholzer, imate plavi karton, želite li ga prihvatiti? Ne. Uvaženi zastupniče e, dobro jutro. E, razumijem vas sve e, u ovom kaosu, ali ne mogu ne primijetiti da Ujedinjena kraljevina nije ujedinjena konzervativna vlada je još manje ujedinjena. To je žalazno. Ja predstavljam Škotsku, naš je stav jasan, mi želimo ostati. Uvijek smo željeli ostati. Želimo ostati u ovoj zajednici naroda. Ali vi, kolege, morate poštovati Ujedinjenu kraljevinu i njezin ustav ja to činim. Sada je jasno, nema dobrog Brexita. To je loša vijest za Škotsku, za Ujedinjenu kraljevinu, za Ujedinjenu Europu, Evropsku uniju. Mi trebamo zaustaviti Brexit. Imamo mnogo kolega iz Ujedinjene kraljevine koji među, djeluju međustranački i žele zaustaviti taj proces trebamo više vremena. Ispričavam se, ali to je stvarnost. Ako želite e, da ostanemo, trebamo vremena. E, referendum bi mogao biti rješenje, ali moramo ga organizirati e, kako bi onda vlada Ujedinjene kraljevine mogla slušati i druge glasove osim svojih, svojeg glasa. Mnogo ljudi u Europi su e, zabrinuti e, i e, Britanci koji žive u Europi i obratno. Moramo poštovati odredbe, moramo tim ljudima dati jasnoću kako će se odvijati njihovi životi u budućnosti. Ovaj dom, e, ovaj parlament ima, e, e, je obvezan narodu. Trebamo pokušati zajamčiti ta prava. Moramo djelovati i unilateralno garantirati ta prava. Ova dva koraka nas mogu izvesti iz ove blokade, ali izlaz neće, bojim se, doći od Westminstera. Merci. Gospodine Smith, imate plavi karton. E, želite li ga prihvatiti? E, mogu li zapitati od koga je? Neću dati gospodinu Coburnu više kisika nego što zaslužuje. Onorevole Spinelli. E, uvaženi e, kolega Spinelli. Spinelli, prego. Izvolite. E, e, perspektiva ishoda no deal bi oštetila sporazum od velikog petka. A za koje su glasali građani e, Sjeverne Irske. Ali za evropske građane u e, Britaniji i e, Britance u Europi budućnost je mračna. Njihova prava koja su uživali bi prestala. Živjeli bi u nesigurnosti. Teško je vidjeti kako izaći iz ove strašne situacije. Vlada ne zna što čini. Morat ćemo e, se pobrinuti za prava britanskih građana. Moramo poštivati e, evropske vrijednosti kako bi se moglo zamčiti da se mogu slobodno e, kretati po, Evropski, Evropskoj uniji. Ali više od 3 milijuna evropskih građana žive u Britaniji. Za njih je lošije. I, e, oni će postati e, građani trećih zemalja. obećanja Tereze May Eh, se mogu ukinuti jednim eh, glasanjem u parlamentu. Eh, takozvane little fencing desnice moramo dobiti bilateralni sporazum između Unije i e, Ujedinjene kraljevine kako bismo e, ispoštivali prava e, svih građana. Stoga je vrlo važno da sada dademo Ujedinjenoj kraljevini više vremena. Srdačno zahvaljujem glavnom pregovaratelju Mišelu Barnijevu. Zastupnik, zastupnica atkesa e, Karpe diem, gospođo me. Gospodin e, e, Juncker i gospodin Verhofstadt. Čestitam vam, ustrajte u svom radu. Mm, trebamo podsjetiti u Europu e, da mi nismo filijala e, Evropske unije. Imamo premijerku koja želi ostati, kabinet e, želi ostati, Korbin želi ostati, ali ljudi Britanije, većina je rekla da ne želi ostati u Evropskoj uniji mi smo e, članovi Commonwealtha, mi smo prijatelji SAD-a. Mi možemo e, dati e, vjetar u leđa Velikoj Britaniji. Svi oni koji su glasali za Brexit ustreće u toj namjeri. Ne trebamo vas i sami ćemo se otputiti u široki svijet. E, sljedeći govornik, dvije minut, gospodin Sean Kelly. E, vrlo je kaotična situacija, svašta je ovdje rečeno. E, Donji dom je donio predvidivu odluku. Jedna, jedna stvar je jasna Eh, jedinstvo Europske eh, unije 27 eh, zemalja članica je zadivljujuće. Gospodin Barnier je odlično obavio svoj posao. Čestitam mu na tamo. Alin Foster je rekla, nema potrebe za sigurnosni mehanizmom, nikad nismo imali čvrstu granicu. To je važno Eh, imali smo granicu gdje koju su kontrolirali eh, britanski vojnici, imali smo žrtve terorističkih akata. Eh, to ne pomaže i zbog toga, tog nasilja trebamo imati sporazum. Moramo odati poštovanje za zasluge Tereze i Michela Barnija jer e, trebamo imati sporazum koji će osigurati mir u e, Irskoj. E, rekao bih kolegici Anderson da sada nije vrijeme da sazivamo referendum o irskom jedinstvu. Mislimo da bi to još više podijelilo ljude Ljudi u Irskoj žele e, e, e, mnogi ljudi žele da Velika Britanija izađe bez sporazuma. Ali mislim da je važno da Ujedinjena kraljevina donese odluku da, da to nije ono što žele. Dobri ljudi Ujedinjene kraljevine ne žele taj scenarij i e, trebamo im dati mogućnost za to. Moramo pojasniti iz Brisela o čemu se rade. Razumna stvar bi bila da se konzultira one koji su glasali za Brexit i pitati ih je li ovo zaista ono što žele, što, što ste željeli. Mislim da bi zasigurno rekli ne. A sada dajem riječ e, dvije minute gospodin Dans. Hvala. Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. E, postupak koji nas je doveo a, ovamo, interesi konzervativaca su nas doveli u ovu situaciju. A mi čvrsto vjerujemo da je ova vlada e, gotova. E, trebamo imati razumnu raspravu u Ujedinjenoj kraljevini E, bilo koja stranka e, koja dođe na vlast e, će biti suočena ili da izađe iz Europske unije, razara radna mjesta, dovede zemlju u kaos ili ostane i u Europskoj. To je uniji, to je jedini izlaz. Nijedan od tih ishoda nije valjan. E, dati ću vam poruku nade. Britanija, zahvaljujući ljudima koji sjede ovdje nasopren, sada imamo u najveći proeuropski pokret na ovom kontinentu. Milijuni i milijuni ljudi E, žele e, zaštititi naše interese, reći zašto smo ponosni na ono što je Europska unija postigla. Mi ćemo e, se boriti za slobodno kretanje po Europi. Ove fantazije koje su izrazili desničari nemaju potporu. da li hoće li doći nova vlada, hoće li biti novi referendum. Bez obzira na to, trebamo reći, trebamo više vremena. Molim vas kolege, nemojte da logistika pobjedi. Trebamo šansu da se izborimo za bolji rezultat. Trebamo u tome vašu pomoć. Hvala lijepa. Gospo, Skotke ima riječ. E, ja sam e, gledala povijesno glasanje e, u Donjem domu s kolegama iz Europe koji svi smo bili vrlo zabrinuti. Mnogi od nas želimo ostati. Brexit je e, e, e, neuspjeh vodstva. Tereza May je odgovarala samo na potrebe svoje stranke. Jeremy Corbyn je, nije ispunio svoju ustavnu dužnost da se bori protiv Brexita. Brexit je neuspjeh solidarnosti. Ignoriralo se snove mladih ljude zaboravili zaboravilo se na one koji žive u izvan e, Ujedinjene kraljevine. Mnoga su srca slomljena u tom procesu. Sada kada vidimo složenost i e, cijenu Brexita, e, moramo znati što želimo za našu zemlju. Ova blokada nam pokazuje da se moramo ponovno obratiti narodu trebamo čuti ponovno njihov glas. E, gospodin Gonzales Pons, kolege i kolegice, nakon ovog glasanja u Westminsteru jasno je e, e, ovi koji su glasali protiv sporazuma ne znaju što žele. Imamo većinu za negativnost, ali e, manjinu za pozitivno rješenje. Vrijeme je da britanski parlament e, usvoji e, istinu. Brexit nije europski problem, već britanski. Nađite rješenje. Svi želimo najbolje moguće odnose sa Britanijom, ali ne pod bilo koju cijenu E, mi ne, ne smijemo e, napustiti naša načela. E, članstvo u Europskoj uniji nije samo ekonomsko rješenje. Mi se zasnivamo na u ugovorima. Tu britanska vlada je stvorila ovaj problem i britanska vlada ga mora riješiti. Mi smo ovdje spremni da potpišemo sporazum kad nam dođe, ali smo spremni da idemo dalje i bez Ujedinjene kraljevine. Brexit je bio uh, uh, odgovor na nacionalnu britansku krizu, a ne na krizu u Europskoj uniji. Jučer je bilo jasno nema većine e, za deal niti većine za no deal. E, najbolja stvar bi bila da ostanemo mirni i idemo dalje. E, za nas, za gospodina Faraža, gdje god bio, uz dužno poštovanje. Molim vas, budite oprezni kad koristite riječ rat, jer mi smo imali, zaista smo imali rat Britanci e, su ga dobili. Svi su e, naučili lekciju, ali gospodin Faraž je nije naučio izgleda. Gospodine Gonzales Pons, e, gospodin Esterić ima plavi karton za vas. Prihvaćate li ga? Ne. Ne. Ne. Ne. Ispričavam se. Resti se. Eh, gospodin Gonzales Pons je rekao ne, moram ispitati svoj sluh. Eh, izlazite iz sale, gospodine Etheridge. Sada dvije minute i riječ ima gospođa Delange. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Moram reći, eh, Gledajući raspravu u Donjem domu eh, Ujedinjene kraljevine sa eh, domom sa ogromnom povješću, eh, vidjeli smo da oni ne znaju što žele, ali stvarno drže velike govore o tome. Sada u ovoj raspravi o Brexitu od sata i pol, ali gospodin Farage eh, je održao svoj govor i eh, otišao. Eh, to uvijek čini. Ali moramo odati priznanje gospodinu Faražu. On ne zna što želi, ali žele najtvrđi no deal ishod i onda će on moći razoriti e, e, radna mjesta e, ljudi u Britaniji i stvoriti nekontroliranu poreznu oazu. U ovom Europskom parlamentu ono što čujem od kolega, molim sjedimo za stol, vidimo o čemu se možemo složiti kako bismo dobili većinu i naći rješenje. Gospodin Korbin želi e, carinsku uniju. E, zašto nitko ne uloži amandman koji to kaže pa e, da vidimo kako daleko možemo doći. Carinska unija bi bila najbolje rješenje ako nažalost Britanci odluče stvarno izaći. Moramo naći efikasno rješenje. Mi političari ne smijemo samo održati, održavati govore, već i nalaziti rješenja. Prema tome, e, dajmo se na posao. Hvala lijepa. Kolege, prelazimo na spontano javljanje za riječ. Ako svi poštujemo ograničenje od jedne minute, daću riječ najvećem mogućem broju zastupnika. Gospodin Kercos, izvolite. Hvala. Naši britanski prijatelji su trenutačno u potpunoj političkoj e, zbunjenosti vezano uz Brexit moramo se držati kolektivnog pristupa. Kao prvo, trebamo Britancima dati više vremena da se odluče. Drugo, u slučaju da odluče da su protiv e, strogog Brexita, e, trebamo i prihvatiti ideju sudjelovanja u Carinskoj uniji, čak i u sklopu jedinstvenog tržišta, ako to odluče. Na kraju krajeva već smo počinili grube greške koje su dovelo do toga da britanski građani glasuju za Brexit. Čini mi se da iz dana u dan postaje sve jasnije da i Ujedinjena kraljevina treba Europsku uniju, a ne samo obrnuto. Hvala. Gospodin izvolite. predsjedavajuća, velika većina je odbila sporazum i odvela Veliku Britaniju u dugačak tunel nesigurnosti. Sve ovo vodi u veliku neizvjesnost, a nije na Europskom parlamentu do, da u nedogled raspravlja o tome koji će se članak primjenjivati. Velika Britanija mora sama pronaći izlazak iz ovog labirinta, dakle rezultati jednog referenduma kojeg će možda će organizirati drugi referendum i tako dalje. E, treba poslušati i volju milijuna Britanaca koji su e, se odupreli nacionalističkoj e, demagogiji. I naravno želim podržati gospodina Marnijera. Neprestano se slali vrlo umirujuće poruke, poruke koje su pružale jamstva, poruke koje su bile razumljive svim građanima koji se najviše boje učinka nesigurnosti na njihove živote. Hvala vam. Gospodin Jurek. Dame i gospodo, kriza europske demokracije nešto je što vidimo i u ovome domu. Govorimo o dijalogu i pluralizmu, a svaki puta kada su kolege željeli postaviti pitanje, dobili su negativan odgovor. Ne, dijaloga neće biti. Europa nas gleda, mi smo mali kolegi i kriza kojoj svjedočimo vidljiva je posvuda. Vidimo je u Njemačkoj. Vidimo da dvije najveće stranke dobivaju povijesto najmanje glasova. U Francuskoj Usprkos predsjedniku kojem se divi cijela Europa, njegova e, popularnost u Francuskoj je vrlo niska i ne divi mu se samo vlastiti narod. Želimo braniti europsku suradnju, ali ako želimo da Europa surađuje, onda je krajnje vrijeme da mijenjamo politiku, jer ta je politika politika koja je prijetila Britancima, imigracija, europska vojska, zajednička valuta. Što prije mijenjamo te stvari, veće su šanse da Europa opstane. Hvala. Gospodin Hadži Đorđiju, minutu. Hvala lijepa. Mislim da ovaj parlament zaista jest postavio pitanje britanskom parlamentu i jest rekao koje je njegovo stajalište. Ovaj rezultat nije samo poraz britanske vlade. To je zaista poraz e, političkih e, elita, poraz konzervativaca. Mislim, međutim, da moramo spomenuti ime zbog kojeg smo danas ovdje, svi u ovoj situaciji u kojoj smo. David Cameron. Zašto ga spominjem? Ne zato da bih se izrugivao, ali u ovom presudnom trenutku mi nismo kockari, ne igramo neke igre. Moramo biti oprezni kad govorimo o alternativnim rješenjima, o referendumu, o odlukama koje će imati učinak na ljude u čitavom nizu godina koje su pred nama. Izvolite. Nepredvidljivost. Vse to v škodo Britancev in cele Evropske zveze strinjam se s kolegom kamalom da britanski državljani niso bili seznanjeni s posledicami stopa. loše za europsku uniju i za ujedinjenu kraljevinu slažem se s vama britanske eh, birače eh, njima se lagalo eh, a sada plaćamo porez populizmu britanci danas znaju što znači taj sporazum što znači ostati u Europskoj uniji, ali koji izbor imaju scenarij bez sporazuma ili ostanak u Europskoj uniji. E, ljudi trebaju odlučiti. E, mnoga će poduzeća napustiti e, Britaniju. Mnogi će potražiti utočiste u Europskoj uniji. Ja sam za Europsku uniju. Gospodin Tarabela ima riječ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 Želio bih odgovoriti gospodinu Kamalu, ali vidim da je on otišao, dakle vođa britanskih konzervetavaca koji je ovdje u parlamentu. Također sam želio odgovoriti gospodinu Faražu, ali on je isto otišao, očito ih rasprava ne zanima. David Cameron na svojim leđima zaista nosi najveću odgovornost za Brexit. On je taj koji je odlučio dati mogućnost referenduma jer su ga populisti na to navukli. Međutim, želim također čestitati ekipi Michela Barnjea i njemu Zaista su se potrudili dobiti najbolji mogući kompromis. Sasvim očito problem je u tome, evo parafrazirat ću malo Margaret nije mi se to često u životu događalo, ali mislim da alternative nema. Jedina alternativa je zapravo da današnja kaotična situacija bude iskorištena, da se da više vremena. A bom se da je već e, u Velikoj Britaniji situacija takva da će populisti zapravo triumfirati. Svi ostali žele ostati i ako im damo dovoljno vremena da preuzmu eh, na kontrolu, eh, Brexita neće biti. Hvala. Gospođo predsjednice, znamo da sadašnje rješenje nije uspjelo, odbijeno je. Znamo da eh, Brexit bez osiguranja biti će katastrofalno Ostaje nam samo da još jedanput e, dođemo pred narod. Ali kaže se, e, već smo ih pitali, e, to nije demokratski. Ne, demokracija je vladavina naroda. Stoga je najbolje rješenje da se održi još jedan referendum koji će zapitati želimo li suradnju sa Europom, sa Europskim parlamentom. Ne smijemo e, biti, sjediti na visokom konju kad pregovaramo. E, sve do sada je bilo kazniti e, Britaniju. To je krivi stav. Mi trebamo Veliku Britaniju, trebamo je dati vremena. Gospodin Flanagan. Prva stvar koju trebamo reći jest da se ja ne slažem često s gospodinom Kellyem, ali mislim da se svakako treba vratiti na ono što je Elin Foster rekla, to da nikada neće biti fizičke granice u Irskoj. Pitam se gdje je Eileen Foster bila kada je fizička granica tamo postojala. E, možda ona nije tamo bila zaustavljena jer je bila previše utjecajna, ali fizička granica je postojala i sasvim je jasno da sada trebamo odgodu aktiviranja članka 50. zato što je definitivno jasno da ova priča ide prema katastrofi, prema sudaru. Pitam se na koji način će ovakva situacija pomoći našoj gospodarstvu u Irskoj, a posebice e, našim poljoprivrednicima. Često smo imali prilike čuti da ove stvari zapravo nisu europski problem. Činjenica jest da ova situacija, to su mnogi rekli, da Europa, odnosno Europska unija nije kriva za ovaj problem. Možda, ali danas je u toj priči i također u njemu sudjeluje. Ovo uzrokuje ogromne probleme za nas, dakle reći reći da ovo nije europski problem jest pogrešno. Taj stav treba mijenjati. A što se tiče gospodina Barnjeja, moram priznati da me malo zabrinjavala činjenica što će on voditi ovim procesom na samome početku, ali čestitam vam, odlično ste odradili posao od početka do samoga kraja. Hvala vam lijepa gospodine Flanagan, e, minuta po svakome, sada dajem riječ gospodinu Hokmarku. Gospođo predsjedateljice, kao prvo, vezano uz naših kolege iz Ukipa, koliko sam shvatio, oni nemaju u Westminsteru niti jedno zastupničko mjesto. Niti jedno jedino. Britanski narod nije izabrao niti jednog jedinog zastupnika koji bi im omogućio da sudjeluju, definiraju budućnosti Velike Britanije. A mislim da u tome postoji poanta. Ali isto tako, gospodine Farage i vi svi ostali, trebali biste biti zahvalni Europskoj uniji, jer bez Europske unije ne biste imali nikakvog e, zastupništva u parlamentu nigdje. Što se tiče naših britanskih prijatelja i onih koji se bave ovim pitanjima u Westminsteru, ako žele odgodu, ako žele vrijeme za razmišljanje, ako se žele vratiti u Europsku uniju, recimo im vrlo ste dobrodošli. Hvala i gospođa Grapini na kraju, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Gospodine povjereniče, dragi kolege, mnogo je toga danas rečeno e, o ovoj vrlo važnoj temi o kojoj raspravljamo. Ovdje u Europskom parlamentu postoji zaista većina koja želi da Ujedinjena kraljevina ostane s nama. Čestitam pregovarača, učinio je sve što je mogao. Međutim, činjenica je da problem nije u nama, nego je u Velikoj Britaniji. I moram priznati da sam zabrinuta zbog budućnosti britanskih građana, svojih sugrađana također koji žive u Britaniji, a isto tako i britanskih građana u Europskoj uniji. Također brine me budućnost naših trgovinskih veza. Velika Britanija je u totalnoj konfuziji. Bila sam u Londonu, razgovarala sam s građanima, razgovarala sam s predstavnicima građana. Oni žele ostati Europskoj uniji, ali političari im daju pogrešne informacije. Ja se nadam da će Europski parlament poslati poruku koja je točna. Primjerice šire se različite razne informacije vezano prvenstveno uz isplatu mirovine ako Ujedinjena kraljevina izrađuje iz Europske unije. Hvala. Gospodine Timmermans, dajem vam riječ. Bez otpornosti britanskog naroda u ovom najmračnijem trenutku vjerojatno ne bismo bili ovdje. Moja zemlja zahvalna je na slobodi koju su britanske vojnici donijeli na naše obale postoji neraskidiva veza između Ujedinjene kraljevine i Europe. Je li ili nije Ujedinjena kraljevina u Europskoj uniji nije važno, ona će biti dijelom Europe na način koji će definirati našu zajedničku budućnost. Boli me što vidim da je Ujedinjena kraljevina ovako podijeljena. Brexit je paralizirao britansko društvo ja ću ostati vječno zahvalan ne samo na našoj slobodi, već i britanskim profesorima koje sam imao kao mladić, koji su me naučili e, voljeti britansku literaturu, umjetnost, koji su me naučili engleski. I to se neće promijeniti, neovisno o tome što se dogodilo. No želim da jedna stvar bude apsolutno jasna i to je reakcija na ono što je rekao gospodin Kamal i što je rekao gospodin Farage. Nisam u komisiji sa gospodinom Barnjeom, niti u bilo kojem od 27 glavnih gradova e, država članica Europske unije naišao ni na koga tko želi kažnjavati Ujedinjenu kraljevinu za izlazak iz Europske unije. Takav stav ne postoji. Tijekom pregovora imali smo prilike vidjeti u svim državama članicama Europske unije kao i u Europskoj komisiji stav kojim se želi najmanje moguće naštetiti bilo kome u ovom procesu. No nemojmo stvarati iluziju da ovo može biti proces koji neće nikome nanijeti štetu. Brexit će nanijeti štetu Ujedinjenoj kraljevini, Europskoj uniji. Naša je zajednička odgovornost da ograničimo to nanošenje štete na najmanju moguću mjeru. Što će se dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana, mjeseci, možda i godina? Na britanskim građanima je da odluče o tome. Rasprava će se održati u Domu zastupnika u Britanskom parlamentu. Mi ćemo morati odigrati karte koje će nam eh, iz špila podijeliti Ujedinjena kraljevina. Ja nikada nisam tajio da bi naravno meni bilo mnogo draže da Ujedinjena kraljevina ostane u Europskoj uniji, ali nije to na nama, na europskom narodu i, eh, odnosno na britanskom narodu, na britanskim političarima je da donesu tu odluku. No, dozvolite da kažem jednu stvar vrlo jasno. Gospodin Kamal je govorio o jedinstvenom tržištu i ostalim elementima koji čine Europsku uniju. Zaista ne možete reći um, otići ću iz Europske unije, ali ponijet ću sa sobom sve što mi se sviđa, neovisno o tome što to učinilo Europskoj uniji. mislim da smo mi kao europski političari, kao države članice, kao europske institucije um, u poziciji gdje imamo obvezu da očuvamo glavne elemente um, Europske unije, a to je integritet četiri slobode, integritet jedinstvenog tržišta. I to nije nešto o čemu se može pregovarati. Ono što me također začuđuje jest da san gospodina Faraža o neovisnosti ga navodi na to da u potpunosti zanemaruje povijesnu važnost mirovnog sporazuma od Velikog petka. Apsolutno je jasno svima u Europskoj komisiji da imamo zajedničku odgovornost kao europljani da se pobrinemo da na otoku Irskoj ostane mir koji je tamo zavladao a prema našoj analizi za održavanje tog mira od ključne važnosti da nema fizičke granice u Irskoj. I stoga nam treba sigurnosni mehanizam koji je također nešto što ne može biti predmetom pregovora i zapravo je u potpunosti neshvatljivo da se misli suprotno. Zapravo e, je sjajno vidjeti da s jedne strane imamo tu visoku razinu solidarnosti da nitko u Europskoj uniji, nitko 27 država članica nije spreman žrtvovati Irsku za tako nešto, ali je u potpunosti zapanjujuće da ljudi u Westminsteru ne vide povijesnu važnost mirovnog sporazuma od Velikog petka i zbog svojih iluzija spremni su žrtvovati Irsku i taj sporazum. Ne govorim e, uopće o gubitku za gospodarstvo, za rast, za radna mjesta i tako dalje. Dovoljno je promotriti samo ovo. U kampanji e, koja je dovela do glasovanja e, za Brexit, da su ljudi rekli želimo to toliko da nas baš briga hoćemo li izgubiti investicije, hoćete li izgubiti radna mjesta, baš nas briga hoćemo li imati dodatni novac za zdravstvo, baš nas briga hoćemo li imati rupe na cestama. Želimo to neovisno posljedicama. To je nešto što bi bilo zaista iskrena predizborna kampanja za Brexit. Ali tome nije bilo tako. U svakom slučaju čekat ćemo odluke iz Westminstera, nastavit ćemo i dalje postupati iskreno, i nastavit ćemo provoditi naš projekt da učinimo najmanju moguću štetu neovisno o tome s kakvim kartama ćemo na kraju igrati. Gospodin Kamal je citirao Eaglesa, ja ću citirati Rolling Stonese. Ne možeš uvijek dobiti što želiš, ali ako pokušaš ponekad ćeš dobiti ono što trebaš. Um, Hvala možda bismo mogli čuti pjesmu u domu, to bi svakako popravilo raspoloženje. A sada dajem riječ gospođi Šiot e, u ime vijeća. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Naravno, moramo se nadati da će parlamentarni proces u Ujedinjenoj kraljevini dovesti do ishoda koji će rezultirati urednim povlačenjem i moramo što je više moguće dati e, potporu tom procesu. Međutim, ako do toga ne dođe, moramo shvatiti da je sporazum koji je postignut 25.11. prošle godine samo prvi korak u tom procesu. Moramo pratiti dalje razvoj situacije